Dear colleagues, it's 9:47 already. Kolege, već je 9:47, pa bih sada želio nastaviti sa sastankom odbora. Sada idemo na točke dnevnog reda 4 i 5. Krećemo s raspravom o mišljenjima o E, jamstvu Europske unije, Europskoj investicijskoj banci i jamstvenom fondu za vanjska djelovanja. Predlažem da ove dvije točke o zakonodavnim mišljenjima e, raspravljamo objedinjeno, dakle točke 4 i 5, budući da se radi o povezanim temama. Europska investicijska banka je svjetska e, najveća financijska institucija koja obavlja nekih 10% svojih djelovanja izvan Europske unije. A jamstvo Europske unije daje joj se za e, borbu protiv gubitaka, odnosno osiguranje od gubitaka u okviru operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije. Također bih želio podsjetiti da predloženi proširenje djelovanja Europske investicijske banke predstavlja dio obuhvatnog investicijskog plana koji je predstavio gospodin Juncker, predsjednik komisije prošloga rujna u svojem govoru o stanju Unije, a trebao bi među ostalim pomoći da se bolje borimo protiv efekta migracije. Nakon ovog kratkog uvoda želim dati riječ izvjestitelju, našem uvaženom kolegi Eduardu Kukanu. Hvala lijepa, uvaženi gospodine predsjedatelju. Kao što ste rekli, ova dva prijedloga sastavni su dio obuhvatnog vanjskog investicijskog plana o kojem ćemo govoriti nešto kasnije. Prvi prijedlog koji se tiče e, Europske investicijske banke zapravo služi tome da se i kvalitativno i kvantitativno poveća plasman e, kreditiranja Europske investicijske banke. Radi se o tome da bismo trebali proširiti jamstvo Europske unije na vanjske financijske operacije EIB-a kako bi se njezin mandat prilagodio novonastalnim okolnostima, a pod tim se posebice misli na reakciju na trenutačnu migracijsku krizu. Proširenje mandata omogućit će da se e, inicijativa otpornosti za Zapadni Balkan i i susjedne zemlje provede u djelo. Drugim riječima dajemo jamstva Europskoj investicijskoj banci i mobiliziramo postojeću pričuvu od 3 milijarde eura. Istovremeno uvodimo E, mandat za kreditiranje privatnog sektora e, koji se bavi projektima za rješavanje ključnih problema koji potiču na migraciju. To je e, iznos od 3,1 milijardi eura. Drugi prijedlog ide ruku pod ruku sa revizijom vanjskog kreditnog mandata Europske investicijske banke i uspostavlja jamstveni fond za vanjska djelovanja. S obzirom na mišljenje želio bih reći sljedeće. Kao prvo, pozdravljam i oba dva prijedloga komisije. Radi se o prilično složenom zadatku e, i teško je zapravo spojiti sve dijeliće u jedinstvenu sliku. Nekoliko stvari vezano uz vanjsko kreditiranje. To može biti snažan instrument za postizanje naših političkih e, ciljeva, ali potreban mu je strateški fokus i jasne smjernice. Sjajno je što se može koristiti za rješavanje ključnih problema koji dovode do migracija, ali istovremeno moramo imati na umu i naše strateške ciljeve. Zbog toga, ako obnovljeni e, mandat za vanjsko kreditiranje nastavi sa djelovanjem na zadacima u Zapadnom Balkanu i istočnom susjedstvu, treba ga također pratiti i povećanje e, plafona, odnosno gornje granice za operacije refinanciranja. Slažemo se s prijedlogom komisije, međutim bojim se da to povećanje neće biti dovoljno s obzirom na ostale preuzete obveze u jeku e, krize koja se sve više rasplamsava, posebice u Ukrajini. Stoga predlažem dodatno povećanje e, sredstava do 35,83 e, milijardi kako bi se pokrile sve aktivnosti u istočnom susjedstvu. Također mislim da je taj dotatak potreban kako bismo izbjegli prijenos sredstava unutar e, zasebno definiranih gornjih granica na regionalnoj razini. Mislim da se radi o prilično ambicioznom povećanju, posebice zato što zapravo ne znamo na koji način um, i gdje točno smanjiti razliku između gornje granice i najvećeg dopuštenog e, iznosa unutar proračuna. Ono što je posebno važno je da imamo kontrolu nad time otkuda novac dolazi i kamo ide. Druga stvar, podržavamo ideju da se Europskoj investicijskoj banci da prilika da financiraju, e, da financira projekte u sklopu novog programa kreditiranja privatnog sektora prije ulaska, e, prije stupanja ove odluke na snagu, takozvani warehousing. Također mislim da moramo e, povećati transparentnost vezanu uz projekte Europske investicijske banke, posebice one koji se odvijaju putem financijskih posrednika. E, dajemo im novac, a njihove aktivnosti nikada nisu dovoljno transparentne. Što se pak tiče jamstvenog fonda e, za vanjska djelovanja, slažem se sa tehničkim prilagodbama koje je unijela komisija s izuzetkom predloženog prijenosa upravljanja fondom komisiji. Smatram da za trenutačno razdoblje jamstveni fond treba i dalje ostati pod upravom Europske investicijske banke. Trenutačno naš bi prioritet trebalo biti omogućiti korištenje jamstvenog fonda na najučinkovitiji mogući način. Usprkos tome ne isključujem ponovnu internacionalizaciju e, ovoga fonda. Mislim da je to nešto što treba pozorno pripremiti i treba proširiti upravljački instrumentarij u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira kako bi to bilo moguće. Upravo zato obuhvatna rasprava o budućem ustrojstvu trebala bi zapravo početi dovoljno rano prije početka sljedećeg financijskog razdoblja. Uvaženi kolege, veselim se raspravi sa izvjestiteljima u sjeni. Spreman sam i otvoren za raspravu, sastanke u bilo koje vrijeme s obzirom na to da se radi o vrlo složenim spisima i mislim da moramo naporno raditi kako bismo pripremili odgovorno mišljenje. Hvala. Edward Kukan, sada imamo vremena do 10 i 15. Tko se javlja za riječ? Gospođa Gil, gospodin Bašir, gospođa Luzing, gospođa Hartela, gospodin Zarius Volski, gospodin Schaffhauser, gospodin Peterle. Dobro. Maksimalno dvije minute po govorniku. Nina Gil, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem gospodinu Kukanu, izvjestitelju. Kao izvjestiteljica u Sjeni za svoj klub želim pozdraviti prijedlog komisije da proširi E, mogućnost e, vanjskog kreditiranja Europske investicijske banke, posebice za zemlje u tranziciji koje se moraju nositi sa e, navalom migranata. Mislim da također treba osigurati dodatnu ekonomsku otpornost kao način rješavanja problema koji dovode do, migracijskog, eh, do migracija i mislim da je to jedna od ključnih stvari. Jedna od stvari koju je izvjestitelj rekao jeste da bi zapravo ovaj novi mandat Europske investicijske banke u smislu vanjskog kreditiranja trebao ići ruku pod ruku sa osnaživanjem e, instrumenata koje Europska investicijska banka ima na raspolaganju, uključujući financijska sredstva. Naime, čak niti ovo povećanje, prema mojem mišljenju, od 35,83 milijarde neće biti dovoljno da bi se aktivno pokrile sve potrebne aktivnosti. to nije problem samo situacije u Ukrajini, to je također nešto što će dovesti do snažnog pada vlasničkih udjela u Aziji gdje je zapravo usmjerena većina naših aktivnosti kao i neispunjavanja glavnih prioriteta koji se odnose na klimatske promjene. Ista stvar odnosi se na projekte primjerice u Južnoj Americi i u Africi. Mislim da bi Europska investicijska banka trebala ući u djelovanje s Mijanmarom, Kubom i Iranom, zemljama koje bi mogle biti strateški važne i zbog toga bih podržala e, zahtjev Europske investicijske banke za daljnje povećanje od 6,2 milijarde za vanjsko kreditiranje. Da bi investicijski plan bio efikasan, mislim da je vrlo važno da se sve aktivnosti e, poduzimaju E, u okviru poštovanja ljudskih i temeljnih e, prava. A sada bih željela reći nešto o drugom izvješću. Radi se zapravo o dva različita izvješća. Da, ali imamo jedan mali problem. Moramo završiti do 10.15. i Imamo sedam govornika. 20 sekundi. Dobro. Ja ću podržati u velikoj mjeri ono što je izvjestitelj rekao, to je da nam treba rasprava vezano uz e, ustrojstvo e, vanjskog kreditiranja, uključujući i e, analizu prednosti da se upravljanje fondom prepusti komisiji, dok je sada pod Europskom investicijskom bankom, ali i dalje možemo razgovarati bilateralno. Hvala, gospodin Bašir. Ja pozdravljam izvješće gospodina Kukana, kolege E, koji je održao izlaganje. Želim samo reći da će e, se ribar moći prehraniti ili čovjek se moći prehraniti kad od njega učinimo ribara. Dakle, kada sam bude mogao loviti ribu, tada će biti siguran da će jesti do kraja života. I upravo zato mislim da se moramo baciti na rješavanje e, stvarnih pitanja koja dovode do problema s migracijom. Hvala. Hvala, gospođa Luzing. Zahvaljujem. E, ja se slažem sa izvjestiteljem što se tiče njegovih amandmana koji pridonose preciznom tekstu, a to je da je fokus stvarnog borbe protiv uzroka u socioekonomskom smislu mora se odvijati, a po, pozdravljamo i povećanje proračuna za ovo no što se tiče ovog novog pristupa da se daju više krediti privatnom sektoru, tu smo skeptični. U prošlosti se pokazalo da je fokus na privatnom gospodarstvu u razvojnoj pomoći e, koriste zapravo e, europska poduzeća kao novi izvor novca, a nažalost ne lokalni sektori Bojimo se da će se taj razvoj situacije nastaviti, osim ako se ne dogovori da se primatelji mogu biti samo pripadnici lokalnog sektora, a ne poduzeća kćeri europskih poduzeća. I e, moramo osigurati da ti krediti doista služe e, gospodarstvu i ljudima na licu mjesta, kao što smo e, mi to i predložili u amandmanu a ne e, kako je nažalost u prošlosti bio slučaj da je 60% razvojne pomoći u principu se vraćalo nazad u Europu i zbog toga nismo se djelotvorno borili protiv uzroka bijega. E, što se tiče upravljanja javstvenim fondom, e, tu moram reći da slijedim vaše obrazloženje i tu također čekamo da vidimo koje nužnosti tu komisija vidi u smislu prijenosa. Hvala gospođo Rezik, gospođo Hautala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Uz dužno poštovanje znanju gospodina Kukana o ovom području. Moj klub je zapravo vrlo skeptičan kad se radi o prijedlogu povećanja sredstava za kreditiranje Europske investicijske banke. Komisija je jasno rekla da je prilično frustrirana zato što tog novca zapravo nema i morat će ga se izdvojiti iz postojećih razvojnih instrumenata i tu zapravo dolazimo do same srži problema. Naime, Europska investicijska banka usprkos svim svojim nastojanjima zapravo ne ispunjava vrlo visoke zahtjeve stvarne razvojne banke. Ima vrlo nisku razinu stručnosti kada se radi o mjerenju ishoda, Također, ima vrlo malo iskustva sa radom u težim zemljama koje su često i vrlo krhke ili predstavljaju zapravo vrlo složene okolnosti za rad, poput najslabije razvijenih zemalja, a upravo su te zemlje one koje trebaju novac i razvojnu pomoć iz europskog proračuna kako bi napredovale. Stoga, mislim da ne bi bilo opravdano da zapravo e, stavljamo toliku težinu na Europsku investicijsku banku i toliko vjere da će obaviti te aktivnosti, meni bi bilo mnogo draže da se držimo inicijalnog prijedloga komisije vezano uz upravljanje jamstvenog fonda. Drugim riječima da se njegovo upravljanje e, zapravo stavi u nadležnost a ne ostavi Europskoj investicijskoj banci. Činjenica jeste da većina odluka koje trebamo donijeti danas, a koje se tiču razvojne suradnje, zapravo su na neki način stavljene pod kapu e, rješavanja problema koji dovode do migracije. Kao što su već kolege ranije rekli, bilo bi zapravo mnogo pametnije da razmišljamo o tome da ljudima damo štap za pecanje pa da sami mogu loviti ribu do kraja života i prehranjivati se. Mislim da prvenstveno treba shvatiti što je to efikasna razvojna pomoć. I nadamo se da će kolega Kukan e, ostati pri skeptičkom stanu stavu i kada se radi o prenošenju upravljanja nad jamstvenim fondom i o povećanju financijskih sredstava koje bi Europska investicijska banka mogla koristiti. Sljedeći govornik gospodin Zarius Volski. Mislim da nitko mene ne može nadmašiti kada se radi o rješavanju problema migracijske prijetnje s juga, ali nipošto ne na uštrb aktivnosti koje su jednako važne, a koje moramo provoditi na istoku. I stoga u potpunosti podržavam prijedlog gospodina Kukana da dodatne zadaće i ciljevi budu financirani dodatnim financijskim sredstvima, a ne stvaranjem privida da se problem rješava dok se istovremeno stvara novi problem negdje drugdje. Također bih želio naglasiti da se zapravo radi o vrlo e, rentabilnom i jeftinom načinu zato što se radi o jamstvima koja se kasnije pred jednostavno pretoče u e, financijska sredstva. Europska investicijska banka je zapravo glavni instrument naših aktivnosti u Europskoj uniji, a nije razvojna banka kao takva. Per se. Hvala. Gospodin Schaffhauser, dvije minute. Prestani, prestani, molim te. Dragi kolege, ja se protivim ovome projektu i to zbog dva razloga. Gospodine predsjedniče, ljubazno vas molim da zamolite e, kolegama da se prestanu ovako ponašati i molim vas da e, stavite štopericu na nulu. Jako je simpatično ovo što rade, ali malo previše glume. Prvi razlog zbog kojeg se protivim je to što Europska investicijska banka Ja sam siguran da ova gospoda se ipak mogu bolje ponašati. Gospodine zariju Švolski, možete li se molim vas okrenuti i gledati prema predsjedniku? Hvala. Hvala što ste mi održali predavanje, gospodine Kavo, ali nije to vaša zadaća. Gospodine Schaffhauser, imate dvije minute. Hvala lijepa, gospodine E, predsjedatelju. Kao prvo, Europska investicijska banka je Europska banka i mislim da možemo konstatirati da ona niti ne ispunjava svoju europsku ulogu. Zapravo, možemo vidjeti da se višak sredstava iz sjeverne Europe više ne ulaže na jugu Europe i dakle Europska investicijska banka manjkavo ispunjava svoju zadaću, a to je osigurati protok kapitala između sjevera i juga Europe. Drugi razlog zbog kojeg se protivim je sljedeći. Ako zaista želimo da Europska investicijska banka ide prema vani, financira vanjske razvojne projekte, onda bi ona to trebala činiti na način način da se oformi eh, investicijska agencija, dakle razvojna agencija kao oblik investicija, za to nema niti sredstava niti načina. Dakle, mi trenutačno narušavamo samu narav Europske investicijske banke, odnosno odračamo je od europskih dužnosti koji ni onako ne ispunjava, dajemo i novu misiju, a da pritom nema na raspolaganju odgovarajuće instrumente koje razvojne agencije imaju, a koje su apsolutno nužne za ispunjavanje te nove misije. Dakle, ovaj projekt sam po sebi predstavlja grešku, i neće dovesti do poboljšanja, da tako kažem, i produbljivanja e, ostvarivanja ciljeva Europske investicijske banke, upravo suprotno tome, učinit će misiju Europske banke, Europske investicijske banke još nedefiniranijom, a sve to zbog nedostatka novca, jer jamstva koja će se dati na kraju će se ponovno koristiti iz proračuna Europske unije, a da se pritom neće odvojiti nova sredstva za nove misije Europske investicijske banke. Hvala. Hvala. Gospodine Kava, jeste li se vi javili za riječ? Ne. Onda je naš posljednji govornik gospodin Peterla. E, mislim da je e, ta zadeva... Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da je naš izvjestitelj gospodin Kukan vrlo jasno predstavio problem. Treba nam osiguravanje kontinuiteta financiranja. S obzirom na potrebe trebamo i više dopuštene gornje granice. Također, morali bismo se više usredotočiti na e, kreditiranje privatnom sektoru. To je izuzetno važno s obzirom na naše strateške interese u vanjskom djelovanju. Hvala. Hvala gospodine Peterle. Sada bih želio zamoliti gospodina Sam Weinberga, predstavnika komisije, da uzme riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem također gospodinu Kukanu, izvjestitelju na izvješću. Ja ću reći nešto vrlo kratko, samo tri stvari kao prvo, vezano uz pitanje ukupne gornje granice kada se radi o mandatu vezanom uz vanjske operacije, prijedlog da se ta gornja granica e, poveća na 35,83 milijardi, kostala bi oko 109 e, milijardi u jamstvima, kada bi fond za jamstva to podržao financijski. Većina toga bila bi u sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju, ali jedan dio bi otpao i pod ovo tekuće višegodišnje financijsko razdoblje. E, također, E, moramo reći da je proračun trenutačno jako ograničen i zbog toga bismo trebali realocirati sredstva e, koja su trenutačno pripisana e, drugim razvojnim ciljevima. Prijedlog komisije povećava plafon sa 27 milijardi eura za 5,3 milijardi, što znači da jesu dodatna sredstva stavljena na raspolaganje Europskoj investicijskoj banci za e, dodatni cilj koji bismo joj e, dali u ovom srednjoročnom revizijskom razdoblju. E, druga stvar koju želim reći vezana je uz upravljanje imovine E, jamstvenog fonda za vanjska djelovanja. Radi se o stručnom pitanju koje je zapravo dosta jednostavno. Mi smatramo da komisija sada ima e, stručne kapacitete e, da upravlja imovinom jamstvenog fonda sama bez ikakvih dodatnih troškova. Imamo osoblje, imamo opremu i ustrojstvo postoji. Dakle, mogli bismo to upravljanje imovinom podvesti pod komisiju, a da pritom ne generiramo nikakve dodatne troškove, a to bi nam zapravo uštedilo nekih milijun, nešto manje od milijun eura iznosa naknada koje isplaćamo Europskoj investicijskoj banci za upravljanje fondom. Dakle, uštedjeli smo, bismo nekih 6 milijuna eura unutar jednog višegodišnjeg financijskog razdoblja, što bi efektom poluge značilo 66 dodatnih milijuna eura za kreditiranje koji bismo mogli postići zahvaljujući ovom tehničkom prijenosu. I što se tiče treće točke, to je nešto što nije spomenuto u raspravi, ali ja bih želio samo kratko reći vezano uz prijedlog da se Rusiju makne sa popisa prihvatljivih zemalja. Prema našem mišljenju to nije apsolutno nužno, E, znamo da su trenutačno e, zabranjene aktivnosti u Rusiji e, zbog odredbi u zaključcima Europskog vijeća iz srpnja 2014. godine. Tako da mislimo da to nije potrebno. Usto to bi zapravo uklonilo jedan dio fleksibilnosti koju trenutačno imamo i koju bismo mogli koristiti ako se političke okolnosti promijene u sljedećih 3 do 4 godine. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik je eh, gospodin Bjorn Gabriel iz Europske investicijske banke. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa što ste pozvali i Europsku investicijsku banku na današnju raspravu. Zahvaljujemo i gospodinu Kukanu na pripremljenom izvješću. Europska investicijska banka pozdravlja pristup i također e, zaključke u sklopu e, srednjoročne revizije želim reći tri stvari. Prva stvar, povećanje gornje granice na 35,83 e, milijardi eura omogućilo bi zapravo da Europska investicijska banka proširi svoje vanjske aktivnosti i ispuni vanjske ciljeve koji se od nje traže. Mislim da je važno ovdje staviti naglasak na riječ tražiti zbog toga što mi ne postupamo na vlastitu inicijativu, već na zahtjev onih koji su e, u vlasničkoj strukturi naše banke. E, to bi omogućilo da se povećaju gornje granice e, za kreditiranje u većini zemalja u kojima djelujemo i to bi poslalo pozitivni signal našim zemljama partnerima, posebice na istoku kao što je već istaknuto. Druga točka odnosi se na prijedlog da se poveća zapravo povezanost između vanjskih financijskih operacija i e, vanjske politike Europske unije. Naše su aktivnosti već u potpunosti usklađene sa prioritetima i strateškim uputama vanjske politike Europske unije, kao što je primjerice slučaj poštovanja sankcija protiv Rusije. No naravno to se može ostvarivati još i bolje. Mi u Europskoj investicijskoj banci smatramo da ako budemo još bolje e, E, kombinirali europsku pomoć i europske financije u našim partnerskim zemljama, onda će politička težina, učinak i vidljivost Europske unije e, još više biti istaknuti, a to je također već nešto što je prepoznato i u globalnoj strategiji Europske unije i Europska investicijska banka djeluje u tom kontekstu. Evo, toliko od nas. Spremni smo e, raspravljati o ovoj temi dalje i naknadno ponuditi eventualna razmišljanja bilo na marginama ovoga sastanka ili kasnije kad za to bude e, odgovarajuće vrijeme. Hvala. I na kraju želim dati ponovno riječ našem uvaženom kolegi Kukanu kako bi zaključio ovu raspravu. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju, hvala svim kolegama na izlaganju. Zahvaljujem također i predstavnicima komisije i Europske investicijske banke. Kao što sam spomenuo na početku, će to prilično složena operacija, doći do odgovarajućeg mišljenja. Za mene je zaista bilo vrlo dobro i korisno čuti koja su stajališta različitih e, klubova zastupnika. Ohrabrilo me to što sam dobio određenu potporu za prijedlog koji je iznesen. Neki su kolege koristili vrlo racionalne logičke argumente. E, Biće naravno teško doći do potpunosti jedinstvenog stajališta, posebice kada se radi e, o kolegi e, regiju Halti. Mislim da neće zapravo biti teško popuniti prazninu između dva stajališta. Skepticizam zelenih je vrlo velik, ali što se tiče ostalih e, doprinosa raspravi, mislim da se zaista može očekivati da ćemo e, imati odgovornu ozbiljnu raspravu i da ćemo uspjeti doći do pozitivnog zaključka. Zahvaljujem i Komisiji Europskoj investicijskoj banci zato što se radi o mišljenju koje je vrlo stručno i treba ćemo pomoć prilikom rješavanja određenih pitanja. Veselim se amandmanima i daljnoj raspravi s kolegama. Hvala lijepo. Hvala gospodine Kukan. Želim reći da je rok za amandmane 16. veljače u podne. 20. i 21. ožuka glasat će se u afetu, a 30. ožuka u odboru za proračune. Sada je 10. i 15. Mislim da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, to je šesta točka dnevnog reda. Upravo nam je stigao i naš gost. Dobar dan.

Dame i gospodo, poštovani kolege, došli smo do šeste točke dnevnog reda, a to je razmjena gledišta o odnosima Europske unije i Indije. kolege, mi smo nastavili sastanak. Izražavam toplu dobrodošlicu gospodinu Gunaru Vigandu, glavnom direktoru za Aziju i Pacifik pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje, kao i njegovoj ekscelenci gospodinu Singu Puri. Nadam se da sam dobro izgovorio vaše mišljenje koji je indijski veleposlanik pri Europskoj uniji. Dakle, ovo je trenutak u kojem obnavljamo iznimno važne strateške veze između Indije i Europske unije, kao što se vidjelo i na nedavnom e, sastanku na vrhu. Mi pripremamo izvješće, gospodin Preda je izvjestitelj a od 23. E, i 24. veljače naše, e, naše izlanstvo našeg odbora kao i odbora IMKO posjetit će Indiju, posjetit će Deli. Već u prošlosti gospodin Vigand je nekoliko puta bio kod nas, a i gospodin Sumetra Majan, predsjednik e, Donjeg doma i e, Indijskog parlamenta, bio je u lipnju 2015. ovdje kod nas, a mi ćemo ga ponovno vidjeti tijekom svog posjeta e, Indiji koji će, kao što sam već rekao, slijediti uskoro. Predlažem da najprije damo riječ gospodinu Vigandu na 10 minuta, a nakon toga veleposlaniku Puriju također na 10 minuta, a potom možemo e, razmijeniti mišljenja. Ako se slažete s takvim prijedlogom, gospodine Vigand, izvolite. Hvala vam lijepa na ovoj prilici da vam nešto kažem o tome na koji način možemo dalje razvijati važne strateške odnose između Europske unije i Indije. Parlament će biti iznimno važan čimbenik za jačanje tog partnerstva. Dopustite da spomenem E, sudjelovanje bivšeg predsjednika Šulca na iznimno važnom sastanku na vrhu u ožujku prošle godine i e, vrlo koristan posjet izaslanstva Indije u svibnju e, u lipnju 2015. kada je također predsjednik parlamenta primio to izaslanstvo. Iznimno je važno da postoji bliska interakcija između Europskog parlamenta i Indijskog parlamenta, što e, je navedeno i u završnom dokumentu nakon sastanka na vrhu. Nadamo se da bi odbor AFET mogao pomoći da dođe do uspostave grupe prijateljstva s Europskom unijom u parlamentu Indije. E, Indija je sasvim sigurno veoma važna država u jugoistočnoj Aziji. Nadamo se da ćemo naše strateško partnerstvo dalje razvijati od 2012. do 2015. nije bilo sastanka na vrhu što odražava jedno teško razdoblje u našim međusobnim odnosima. Dakle, sada želimo to strateško partnerstvo obnoviti u ovim veoma složenim e, okolnostima e, u Europi i u svijetu. Ne treba uopće spominjati referendum u Britaniji. Naravno u Indiji e, većina stanovnika gleda na Europsku uniju kroz prizmu kroz koju je vidi upravo Velika Britanija. Naravno postoje i mnogi drugi problemi kao što je značajna prijetnja od terorizma, a primjere za to možemo vidjeti u strašnim e, napadima i u Indiji i u Europskoj uniji, a postoje naravno i globalni izazovi poput migracija i klimatskih promjena. Paradoksalno je što mnoge od tih e, poteškoća su dovele do novog zanimanja Indijaca za Europsku uniju i novog zanimanja Europljana za Indiju. Želimo se zbližiti i želimo iskoristiti priliku koju imamo e, u pogledu e, svekolikih međusobnih odnosa, a utemeljenih na zajedničkim vrijednostima kao što su vladavina prava e, i zaštita ljudskih prava. Dakle, postoje izgledi za daljnju suradnju e, koji se odražavaju i u rastućoj međusobnoj razmjeni e, i gospodarskom e, rastu i potpredsjednica Europske komisije, gospođa Mogherini, govorila je o povijesnim vezama između Europske unije i Indije i o važnosti jednog i drugog partnera za ne samo gospodarske odnose, nego i za očuvanje e, međusobne sigurnosti. E, premijer Modi je također predan ovoj ideji, dakle korištenju potencijala za stratešku suradnju. Dogovorili smo ambiciozni program e, do 2020. godine koji se temelji na našim zajedničkim interesima, ne samo kada je riječ o političkim i sigurnosnim odnosima, već i kada je riječ o rješavanju nekih globalnih izazova i o razvoju trgovinskih odnosa, ali tu su i druga pitanja kao što su zaštita vode, borbe protiv klimatskih promjena, informatička tehnologija, istraživanja i razvoj i tako dalje što se tiče provedbe tog programa, potporu daju posjeti e, u, Indiju i obrnuto posjeti indijskog izaslanstva u Europsku uniju. Povjerenik Vela je e, prošle godine bio ondje kao i neki drugi predstavnici Europske unije na najvišoj razini, ja sam osobno bio ondje jesenas, a voljeli bismo da više visokih dužnosnika iz Indije dolazi u Europsku uniju. Na konferenciji u Afganistanu iznimno nam je bilo drago što smo ondje vidjeli ministra zaduženog za trgovinu iz Indije koji je bio veoma aktivan i e, koji je također dao svoj doprinos od e, milijun eura našem fondu za stabilizaciju situacije u Afganistanu, a bio je e, nazočan i aktivan i tijekom razgovora na večeri na kojoj su bili i državni tajnik Kerry, glavni tajnik UN-a, Ban Ki-moon i drugi značajni dužnosnici. To je primjer suradnje, kako želimo razvijati s Indijom, dakle na rješavanju konkretnih izazova u um, susjedstvu Indije. Povjerenik Vela je tijekom svog posjeta Indiji potpisao sporazum o partnerstvu o vodi, a, također imamo i partnerstvo vezano uz čišću energiju i zaštitu klime što podupire e, također rad naših odjela zaduženih e, za to područje, a naravno radimo i na provedbi ciljeva zacrtanih u Pariškom sporazumu. Što se tiče informacijske tehnologije, e, tu također koristimo e, određene sinergije između e, Europskog programa digitalnog jedinstvenog tržišta i indijskog programa za razvoj digitalne tehnologije. Također su važni osobni kontakti poput programa Erasmus. 2016 godine imali smo povećanje zahtjeva za sudjelovanje u programima razvoja e, razmjene studenata od 500% i konačno je odabrano 508 molbi na temelju kojih e, su e, studenti došli u Europsku uniju. Te brojke izgledaju impresivno. Međutim, kad pogledate koji je stvarni broj stanovnika Indije, onda vidite da taj broj zapravo nije toliko značajan, a osim toga imamo trostruko više sudionika u programu Erasmus Plus iz Kine nego i iz Indije. Dakle, tradicionalno mi smo Indiji pružali razvojnu pomoć, to više nije tako, sada imamo instrument za partnerstvo koji učvršćujemo putem naših ulaganja. Europska banka za Europska investicijska banka uskoro će otvoriti svoj ured u e, Deliju i time će poduprijeti ulagačke inicijative. Ukupni portfelj vrijedi više od 1,1 milijardu eura. Već sam spomenuo da postoje područja na kojima bismo mogli više raditi, a to su recimo vanjska trgovina, kada je riječ o ključnim pitanjima važnim za stabilnost u Aziji ali i Africi i drugim dijelovima svijeta. Tu nije riječ samo o razgovorima, već i o konkretnoj suradnji, a također je važno da nastavimo i suradnju u borbi protiv terorizma. Pozdravljamo novi, e, novo iskazani indijski interes za suradnju s Europolom i nadamo se da će doći do e, sporazuma o suradnji. Namjeravamo također e, povećati svoju suradnju u pogledu svemira i u pogledu borbe protiv kibernetičkog kriminala. Spremni smo nastaviti s dijalogom o ljudskim pravima. E, također ove godine ćemo dobiti e, novi pregled stanja u Indiji što će nam omogućiti e, nastavak razgovora o zaštiti ljudskih prava. Također spremni smo e, i za uspostavu sporazuma o migracijama i mobilnosti u kojem bismo naveli teme koje su važne za jednu i za drugu e, stranu. Dakle, u tijeku je dijalog za koji je zadužena glavna uprava za unutarnje poslove. I na kraju, ali ništa manje važno, moramo nastaviti razvijati svoje trgovanske i gospodarske odnose. Europska unija predana je sklapanju sveobuhvatnog eh, sporazuma o slobodnoj trgovini nakon razgovora eh, povjerenik povjerenika Kajtajnena, povjerenice Mainstrom i e, drugih Europska unija razmatra na koji bi se način to e, moglo e, pretvoriti u dijelo. I na kraju mogu samo reći da je ovo iznimno važan odnos, da imamo sve veći broj područja u kojima postoji suglasnost nakon čitavog niza unutarnjih reformi u Indiji i nadamo se da će se i Europski parlament uključiti u jačanje jačanje odnosa sa svojim kolegama iz Indijskog parlamenta i pripremamo novi sastanak na vrhu krajem ove godine. Hvala vam lijepo, gospodine Vigand, a sada bih riječ dao veleposlaniku. Izvolite. Gospodine predsjedavate, zahvaljujem na ovoj prilici. Hvala što ste me pozvali ovom. Saying Rekao sam te riječi na njemačkom jeziku ne samo zato da budem ljubaza, nego je ovo jedna od rijetkih prilika koju imam e, da mogu vježbati svoj njemački jezik. Zahvaljujem vam na toj prilici. Gunar, želim vam zahvaliti na ovom odličnom prikazu trenutačnog stanja u razvoju odnosa između Indije i Europske unije. Na samom početku želim vama zahvaliti osobno na svemu što ste učinili vama i vašem timu kako bismo oživjeli i učvrstili odnose između Europske unije i Indije, doista vaše osobno zalaganje i sudjelovanje uoči sastanka na vrhu iznimno je važno. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem vašem odboru, čitavom nizu zastupnika koji su evo i danas ovdje. Zahvalan sam na njihovom osobnom prijateljstvu i njihovom prijateljstvu prema Indiji i vaš prethodnik e, bio je uključen u razvoj odnosa s mojom zemljom. Vi ste osobno posjetili Indiju. Zahvalan sam na tome, a zahvalan sam i na angažmanu Europskog parlamenta. Primili ste predsjednicu našega parlamenta 2015. godine. 15. godine ona se raduje vašem posjetu, očekuje vas e, u Deliju. E, jučer sam razgovarao s predsjednikom e, vaše delegacije za odnose sa Indijom i želim reći da Indija razmišlja o tome da pošalje jedno izaslanstvo dobre volje, izaslanstvo svojih parlamentaraca, e, možda negdje početkom lipnja, dakle početkom ljeta. Dakle, uvelike smo zainteresirani za izgradnju ovog odnosa, e, osobito ga cijenimo. Dakako, vi imate delegaciju koja je zadužena za odnose sa Indijom. koja je iznimno aktivna i koja e, dodaje koja pridaje mnogo važnosti e, odnosima s Indijom i mi smo na tome zahvalni. Gospodine predsjedniče, gospodin Vigant već je spomenuo različite aspekte našeg međusobnog odnosa. Dopustite da ja spomenem ono što smatram osobito važnim. Prije svega ja čvrsto vjerujem da su Indija i Europska unija e, međusobno povezane već kroz e, sam svoj ustroj. Dakle, postoji mali broj mjesta na svijetu e, koja se sastoje od tako različitih, a međusobno povezanih kultura, skupina stanovnika, gastronomija i tako dalje. Dakle, raznolikost je iznimno važna i za nas kao i za vas. Europsko vijeće je postavilo jedan važan plakat na kojem je pisalo Indija, Europska unija na svim jezicima Europske unije, na svim jezicima Indije i to je doista bio velik plakat. Dakle, tako izgleda taj naš međusobni odnos. Imamo izvanredne odnose na razini e, ljudi, pojedinaca, dakle postoji čitav niz različitih programa koje je gospodin Vigan spomenuo, imamo strateško partnerstvo koje smo dogovorili 2004. godine, imali smo one svakogodišnje sastanke na vrhu, onda je bilo nekoliko godina stanke pa smo ponovno počeli održavati te sastanke na vrhu i evo pripremamo ove godine i novi. E, uopće ne sumnjam da sastanak na vrhu koji je se ovdje u Briselu održao u ožujku 2016. godine, samo tjedan dana nakon onih stravičnih napada u Briselu, mi sa svoje strane smatrali smo da je iznimno ključno da dođemo, da budemo ovdje, jer za nas je to bio veoma značajan znak naše solidarnosti. Kao što znate, terorizam je nešto sa čime se mi u Indiji borimo već desetljećima i iznimno nam je žao što je i vaš prekrasan kontinent sada postao žrtvom terorizma. Smatramo da e, međunarodna zajednica mora biti iznimno e, odlučna u borbi protiv terorizma. Moramo se boriti protiv infrastrukture koja podupire terorizam i doista vas potičemo na snažnu suradnju u tom području i gospodine Vigand e, Zahvalan sam što ste to spomenuli kao jedno od područja u kojima moramo jačati svoju međusobnu suradnju. To je naš zajednički interes, ne samo zato što bi obje strane od toga mogle imati koristi, nego zato što je to pitanje ključno za svijet u cijelosti. Spomenuli ste i neke druge aspekte našeg međusobnog odnosa. Mislim da i Europska unija i Indija imaju zajednički interes u multipolarnosti i u tome da se inzistira na globalnoj odgovornosti. Spomenuli ste klimatske promjene. U proteklih nekoliko godina, nekoliko puta sam razgovarao s kolegama zaduženim za e, borbu protiv klimatskih promjena. Imali smo i zaslanstvo Indije u Europskom parlamentu neposredno prije potpisivanja sporazuma u Parizu e, vaš povjerenik tada mi je govorio, e, računamo na vašu potporu i ja sam mu rekao, e, ne samo da je Indija predana tom sporazumu, Indija je predana održivom razvoju, jer to je priroda naše civilizacije, to je priroda onoga što mi jesmo. E, sporazumu iz Pariza doprinijeli su mnogi ljudi, mnoge zemlje, ali znajte da je Indija ona zemlja koja je doista preuzela jedan od najvećih tereta na svijetu, iako naravno je za naš razvoj potrebna golema količina energije e, u Indiji. No, naravno računamo i na potporu Europske unije u razvoju sunčeve energije e, u Indiji. Dakle, potpuno je jasno da moramo surađivati u području borbe protiv terorizma, kibernetičke sigurnosti, pomorske sigurnosti i tako dalje. No nekoliko bih sada minuta želio posvetiti pitanju trgovine, ulaganja i slično, jer e, to su područja koja nas uvelike zanimaju, ona potpadaju pod vaše ovlasti. Europska unija je jedan od naših najvećih um, trgovinskih partnera, vi uspostavljate globalne standarde koje mi gotovo izravno preuzimamo i iznimno nam je drago što možemo vidjeti da postoji suradnja u različitim područjima sada su evo službenici iz našeg tijela zaduženog za tržišno natjecanje u glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske unije. Neke stvari bih htio naglasiti. Već nekoliko godina e, naši e, trgovinski odnosi rastu e, i pokušavamo ponovno pokrenuti pregovore o uspostavi sporazuma za eh, slobodnu trgovinu i ulaganja. Dakle, već sam naziv tog sporazuma je iznimno važan postoji još jedan dio svijeta koji sada želi gledati u jednom drugom smjeru i znamo da se tamo osobito spominje e, biranje samo onoga što im se sviđa u odnosu na e, sveobuhvatne sporazume. Ovaj naš sporazum trebao bi doista biti e, širokog dosega i sveobuhvatan. Evo, na kraju želim reći da je svijet pun velikih izazova gospodarskih i političkih, no mi, Europska unija, i Indija smo e, najveće utvrde demokracije. Mi smo vjerojatno najveća utvrda demokracija, vi ste drugi e, po redu i moramo surađivati kako bismo vidjeli kako bismo mogli poboljšati e, stvari za sebe i u svijetu. Imamo E, interes da e, postoji ta suradnja. Da kako biti će i razlika, svi mi imamo svoje suverene interese, e, svoja područja ovlasti i tako dalje, ali to ne treba predstavljati prepreku. Doista mislim da trebamo međusobno surađivati kako bismo ojačali jake strane e, jedni kod drugih. Doista želim vama i vašem izaslanstvu uspješan i siguran e, posjet e, Indiji. Vjerujem sam da će to pridonijeti boljem razumijevanju između Europskog parlamenta i Indije i da će ojačati našu suradnju u svim područjima od međusobnog i globalnog interesa i radujemo se E, daljnjoj suradnji, ubrzavanju te suradnje, osobito nakon novog sastanka na vrhu koji će se održati ove godine u e, New Deliju. Hvala gospodine veleposlaniče, hvala gospodine Viland, Vigant na ovim izvrsnim uvodima. Imamo 30 minuta za raspravu o sadašnjim odnosima između Europske unije i Indije. Trenutačno imam 10 javljanja za riječ pa svako nekih dvije minute i e, želim bih da imamo vremena i za zaključne napomene naših e, predavača. Prvo ćemo dati riječ Jeffreyu von Ordenu. Hvala vam. Možda u buduće e, moramo svi mi vježbati malo naš njemački. Pa evo, prvo ću reći koliko mi je zadovoljstvo što razgovaramo o Indiji i veliko je zadovoljstvo vidjeti gospodina veleposlanika, njegovu ekscelenciju ovdje među nama. On je veleposlanik koji je definitivno među najenergičnijima, najdjelotvornijim eh, veleposlanicima u Briselu. E, vrlo nam je veliko zadovoljstvo vidjeti vas ovdje. E, usprkos svim ovim lijepim riječima koje često čujemo i klišejima koji se često spominju, činjenica jest da je Indija u velikoj mjeri zanemarena zemlja u pogledu odnosa sa Europskom unijom iako postoje snažni bilateralni odnosi, mislim da je ona zanemarena čak i u tom kontekstu bilateralnih odnosa. E, dosta toga bi se još moglo odraditi. Izaslanstvo za odnose s Indijom, kojem sam ja imao zadovoljstvo supredsjedati, je e, stalno u fokusu ovog parlamenta, e, kao i odnosi s Indijom gospodin Vigand to zna. Mi smo naravno mehanizam za uspostavu e, odnosa sa e, prijateljskom skupinom u Savolu. Zaš zadnje posjet Indiji u veljači 2015. Sastali smo se sa određenim brojem članova iz potencijalne prijateljske skupine, a i izrazili smo poziv predsjedniku parlamenta i e, predsjedniku Loh koji je e, vrlo uspješno i gostovao ovdje u našem parlamentu. E, vrlo me raduje naš posjet koji će predvoditi E, veleposlanik kao što je i u Naše izaslanstvo se naravno aktivno raspravljalo o čitavom nizu pitanja. Imali smo tematske sastanke, odradili smo sve od e, ugovora o slobodnoj trgovini između e, Evropske unije i Indije, humanitarni napori u Nepalu, suradnja oko projekata vezanih uz vodu, energetska sigurnost i naravno industrija dijamanata. Znači, e, tu je čitav niz vrlo zanimljivih pitanja. Mi sada idemo u Indiju s našim izaslanstvom. Naravno i druga dva izaslanstva idu iz u Indiju isto vrijeme. Jedan je iz ovog odbora, jedna je iz IMKA bit ćemo jedan dan u Deliju, ćemo se sa određenim brojem ministara i e, članova Lok sabu no naš glavni fokus je u Bengaloreu gdje ćemo posjetiti e, određen broj kompanija, društava. Želimo vidjeti što se e, događa na terenu. Nadam se da će svako izaslanstvo proširiti svoja iskustva i znanje e, iz Indije i da ćemo u buduće imati još puno povoda za rasprave. Gospodin Preda, EPP. Zahvaljujem. E, želio bi ovdje pozdraviti njegovu ekscelenciju, gospodina Vigando. E, drago mi je da imamo danas ovu raspravu jer kao što smo svi čuli zanima nas Indija. Naravno e, imat ćemo posjet Indiji a i, i izvješće koje ću ja sastavljati, odnosno predložiti o političkim odnosima između Europske unije i Indije. Mislim da naš cilj treba biti osigurati e, što bliže odnose s Indijom u brojnim područjima od gospodarstva pa do sigurnosti. Indija i Europska unija su dvije najveće demokracije u svijetu. Imamo jako velika gospodarstva, gospodarstva svjetskih razmjera i u međunarodnom kontekstu je logično da težimo približavanju. Imam dva pitanja, jedan za veleposlanika koji radi se o Brexitu. Zbog e, Britanaca još uvijek e, smo u mraku, dakle u mraku ne znamo što oni žele E, pokušavamo, odnosno počinjemo dobivati neke ideje o tome, no pitanje veleposlaniče, mislite li da nakon Brexita, bez obzira kako će se on završiti, možda bi to mogao biti prednost za odnose između Europske unije i Indije. I drugo pitanje je za gospodina Viganda o ambiciji e, premijera Modija koji je rekao da želi udahnuti novi život u ulogu međunarodne indijske politike i regionalno, a i međunarodno na početku ovog mandata. Lokalno vidimo više odnos, više tih, više razvoja, da se više razvija na odnosima između e, sa Šrilankom, bliži odnosi sa Sjedinim državama. Možete li reći nešto o odnosima sa Pakistanom? Hvala, gospodin Kan. Zahvaljujem. Pozdravljam e, veleposlanika, hvala što ste došli i što ste ovdje predstavili svoja mišljenja. Imamo ovdje jasno dva vrlo važna bloka e, u svijetu i želimo dobre i poboljšanje odnose. Pitao bih obje strane jedno pitanje. I gospodina Vigenda i e, jednostavno pitanja za veloposlanika Purija. Želim se usredotočiti na ono što može možda uzrokovati neke teškoće u ovom odnosu, a to, to je zapravo su to ljudska prava. Ja, moje porijeklo iz Južne Azije, usvojili su me, došla sam ovdje zbog siromaštva, ja bih rekao. Smeta me kada gledam situaciju u Južnoj Aziji i u cjelini i e, utvrdio sam da neke od teškoća su zapravo potiču iz e, odnosa između Indije i Pakistana i tu je ključno pitanje pitanje Kašmira i Europska unija i Indija, Pakistan, cijela ta regija imaju povijest povezanu sa drugim svjetskim ratom i način e, na koji smo to riješili i e, krenuli dalje i ostvaren je veliki uspjeh u demokraciji, vrijednostima, ljudskim pravima i tako dalje. S druge strane, imamo ovo što se događa u Južnoj Aziji. Zadnjih 5-6 mjeseci E, dosta je e, zapravo tu zlopotrebe ljudskih prava, sačmaricama se osljepljuju ljudi, nema istraga, nema dijaloga između Indije i Pakistana. E, I Kašmir je u srcu tog spora, ljudi čak ne mogu ni sudjelovati u svemu ovome. Što Europska unija može učiniti kako bi pomogla u tom smislu? zašto e, Europska unija e, ne, učini nešto da ode u tu na okupiranu stranu Kašmira i da nam kaže što se događa? Hvala. Hvala vam predsjedavatelju, hvala i veleposlaniku i gospodinu Vigandu na e, uvodnim izjavama. Imam pitanja o zaštiti ljudskih prava. Gospodine Vigand, rekli ste da ćete E, se ponovno pokrenuti dijalog o ljudskim pravima između Europske unije i Indije. Mene zanima u kojoj mjeri se govori o situaciji danica, o diskriminaciji te skupine jer je to bila i tema jedne hitne rezolucije o kršenju ljudskih prava u parlamentu. I drugo pitanje je suradnja u e, timu za ljudska prava u kontekstu UN-a, jer to će biti organizirano u ožujku jedna ocjena u kojoj smjeri e, se ratni zločinci mogu poštedjeti na Šrilanci. Mene bi zanimalo kako vi to ocjenjujete i da li se tu došlo do nekih e, rezultata naši Šrilanci, jer kod nas u Europskom parlamentu e, je naravno e, o tome ovisi da li ćemo dati GSP+. Hvala, gospođo kolegice. Sljedeći je gospodin Šafhauser. Zahvaljujem ekscelencijo Indija je jedna velika demokracija, a i primjer multipolarnosti. Indija je uvijek uspjevala postići ravnotežu između velikih sila i u odnosima sa Kinom, iako je ta ravnoteža tu bila prilično krhka, ili u odnosima sa Sjedinjenim državama, Rusijom, vrlo neovisno ona balansira. E, dakle, u vremenu kada cijela ta situacija u svijetu se promijenila, Indija može pridonijeti mnogo čemu Nadam se da će gospodin Preda iskoristiti primjer Indije da ponovno razmisli o svijetu u odnosu na multipolarnost e, i u odnosu na slobodu, da sami sebe ponovno otkrijete kao nacija. Mislim da je Brexit E, prilika da razmislimo o europskoj konstrukciji. E, siguran sam da će Francuska uslijediti vrlo brzo i ovo je prilika da promislimo o Europskoj uniji, ne da možda nužno odbacimo Europu, ali mislim da nam možete <clears throat> pridonijeti u tom kapacitetu e, upravljanja tom ravnotežom i u odnosima sa velesilama. To je vrlo važno u zemlji kao što je vaša. A osim toga imate i tu vještinu da ne koristite ljudska prava protivno međunarodnom pravu. Vi ste se uspjeli uzdržati u sukobima među različitim zemljama, kao što smo vidjeli u slučaju Iraka, Sirije, Libije. I tu ste također uzor svima nama. Nadam se da će ta suradnja biti uzajamna i da E, ne samo da ćete pridonijeti Europi, ne, već da će i Europa pridonijeti vama. Hvala gospodin Peterle. Hvala. Drago mi je što sam shvatio da idemo prema dinamičnijoj i ambicioznijoj fazi suradnje svi znamo kako postoje velike prilike za još snažnijom suradnjom, a brojni su zajednički interesi koji nadilaze ugovore o slobodnoj trgovini ili čiste ekonomske aspekte. A osim toga vidimo i koliko se projekata odvija koje provodi Europska unija ili države članice Europske unije s jedne strane Indija, s druge strane slažem se osim toga da dijelimo globalnu viziju i globalnu odgovornost i suočeni sa tim velikim mogućnostima, rekao bih, postoji potreba za dobro razrađenom strategijom s jasnim prioritetima. Ekscelencijo, spomenuli ste neke sličnosti, neke paralele u odnosu na e, alate snažne demokracije. Ja mislim da je to bio globalni izazov za svako društvo živjeti e, sa svim tim različitostima i drago mi je čuti da i Indija i Europska unija mogu pokazati nešto, neke primjere rekao bih. Ja bih naglasio kulturni aspekt naše suradnje e, koji bi mogao biti vrlo zanimljiv e, i drugima. Hvala. Hvala gospodin Peterle. Sada gospodin Lajnen. Da, gospodine Vigan, gospodine veleposlaniče, hvala, hvala na ovom razgovoru. Izvrsna priprema za izaslanstvo za dva tjedna. Nadam se da Indija prepoznaje vrijednost Europske unije usprkos Brexitu i gospodine Schaffhauser, tu sam mišljenja da multipolarni svijet treba Europske uniju. Ne mogu si zamisliti da 27 nacionalnih država u Europi su nekakav čimbenik u multipolarnom svijetu. Samo je Europska unija takav čimbenik i e, nadam se e, da će e, Europa pokazati da cijeni te vrijednosti kao što to je u prošlosti bio slučaj. Ja bih želio neku dodatnu dinamiku u gospodarskim odnosima između Indije i Europske unije. Nešto od toga je već spomenuto. Ja bih želio da E, možda napravimo i jedan sporazum o e, ekološkoj robi. Mi želimo oboje se boriti protiv klimatskih promjena e, i mislim da bi ovo bio dobar aspekt takve suradnje. Na, imao bi pitanje za veleposlanika, mislite li na trgovinu emisijama, kako se radite na smanjenju emisija, Kina to radi, Kalifornija to radi, bilo bi izvršno kad bi Indija se priključila tom klubu. A imam i pitanje za investicije. Mi imamo ta, to vijeće za inozemne investicije koje e, je ni neka vrsta čak i kočnice kod investicija i potrebna mu je reforma. Vidio sam da imate veliki infrastrukturni program za ruralna područja u kojem smislu e, vidite tu određene sinergije sa Europom jer i mi imamo takvih programa i stručnih znanja. Hvala gospodine Lajnen. Gospodin baš je sljedeći dvije minute. Predsjedniče, ekscelencijo, kao e, sim Commonwealtha. Ja sam e, veliki e, pobornik svega što je vaša zemlja postigla kada vidimo kako je Indija napredovala od neovisnosti. To je zaista čudo. Indija je protrsla e, prašinu kolonijalnog svijeta e, sa svojih nogu i postala je svjetska velesila spektakularnih razmjera. Kao neko ko želi Indiji sve dobro, moram upozoriti na jednu e, mrlju u, u tim postignućima. Ja sa tugom spominjem E, e, taj spor oko Kašmira i postupanje s ljudima iz Kašmira. E, žao mi je što Indija ne, ne zanemaruje sve što traže Ujedinjeni narodi u tom smislu. Ja pritom pozivam na susjećanje sa tisućama nevinih ljudi koji se zatvaraju bez suđenja, koji se ubijaju ili muče samo zato što se protive sudbini svoje domovine. Ja sugeriram da ako bi Indija željela ispuniti svoju sudbinu kao vodeće svjetsko gospodarstvo i ako želi nastaviti njegovati demokraciju i e, vladavinu prava, ne smije više podrugavati svoje vlasti Kašmir. Molim vas da čujete e, i saslušate zahtjev u Ujedinjenih naroda da se pošalju promatrači u Kašmir. To je potrebno dopustiti. E, treba ukinuti imunitet e, ljudi koji krše ljudska prava u Kašmiru i e, mora se poštovati pravo, ljudska prava uključujući pravo na samoodređenje. To kažem kao prijatelj Indije. Najbolji prijatelji su oni koji govore istinu, čak i ako je ta istina neugodna. Thank you. We have speakers left. imamo još tri govornika, gospođa Gil, gospodin Kaler i gospodin Benzeri gospođa Gil. Hvala. Dobrodošli, lijepo imati vas ovdje i gospodina Viganda i gospodina veleposlanika. Gospodine Vigand, vi ste već aludirali na ovu točku koju želim spomenuti sada u ovom vremenu kada globalni svjetski poredak prolazi kroz turbulentno razdoblje. Mi moramo pojačati dijalog sa Indijom i zaista vidjeti kako to strateško partnerstvo podići na sljedeću razinu. Svi znamo da je Indija svjetska najveća demokracija i najveće različituće gospodarstvo i e, vjerojatno će postati globalni vođa u obnovljivim energijama e, i informacijskoj tehnologiji. No, za Europsku uniju je bitno i geografski položaj. Ona je tu i blizu dalekog istoka i, i bliskog istoka iz indijskog motrišta Europska unija može biti dobar partner za Indiju u vremenu neizvjesnosti. Ako pogledate osobito ponašanje Kine u regiji i protekcionističke politike iz Sjedinjenih država. Mislim da izvješće koje ćemo imati u Afitu sa gospodinom Predom, da je to prilika da se sagledaju brojna ova pitanja i kao što su kolege rekla i u kontekstu Brexita, kako će taj odnos ići dalje. Ja e, smatram da moramo razmišljati kako ćemo dodatno e, osnažiti naše odnose. Brine me e, nastavak e, samita, nastavne aktivnosti na samiti i koji će biti prioriteti posjeta gospođe Mogherini ove godine i koje su vjerojatne teme koje će biti pokrivene na samitu. I e, kakav napredak smo ostvarili od prethodnog samita. Mislim da je bitno da postignemo taj novi zamah i da pokušamo graditi dalje na tim odnosima. Hvala. Hvala James Carver. Hvala. Očito danas e, se vode brojne rasprave ovdje u odnosu na Brexit. E, ja kao neko ko je vodio kampanju za povlačenje e, Britanije iz Europske unije mislim da će ovo osnažiti, Brexit će osnažiti odnose između Ujedinjene kraljevine i Indije E, naravno i moja zemlja i vaša zemlja je opredjeljena prema Commonwealthu i e, mislim da je to nešto čemu treba težiti i dalje. I na kraju gospodin Panceri. Zahvaljujem vam. Ja smatram da bez ikakve dvojbe e, summit koji je održan prošle godine jest doprinio približavanju odnosa između Europske unije i Indije. Osim dobrih odnosa koji sada e, imamo i njegujemo, to je definitivno pozitivna stvar, no želim se vratiti na pitanje koje ja smatram izuzetno značajno, a to je moja uloga kao predsjednika pododbora za ljudska prava. Potrebna nam je iskrena razmjena na visokoj razini o ljudskim pravima između Europske unije i Indije. I to se nije dogodilo od 2013. Mislim da su ove posjete korisne i da se trebaju sredotočiti na pitanja ljudskih prava i otvorenosti po tim pitanjima. To je ono svakako što mi pokušavamo odraditi u pododboru i ja samo pitam veleposlanika slaže li se s tom potrebom i postoji li spremnost da njegova zemlja uđe u takav dijalog. Hvala. Sada imamo 15 minuta za završne napomene. Najprije dajem riječ veleposlaniku, zatim gospodinu Viganu. Možda samo jedno pitanje. Je li dogovoren konačni datum za sljedeći sastanak na vrhu između Europske unije i Indije. Ne, još uvijek se čeka datum. Gospodine veleposlaniče, možda biste vi mogli krenuti. Hvala. Dozvolite da odgovorim da je datum predložen Europskoj uniji, pa čekamo odgovor na to pitanje. E, ne znam kako ću odgovoriti na sva ova pitanja, no dozvolite da najprije kažem jednu stvar. Ova stvar sa Brexitom, Indijom, Britanijom, tko gleda koga iz koje perspektive. Pogledajte samo vaše članove odbora ovdje. Oni zastupaju različite interese i činjenica jest da smo svi mi na ovaj ili onaj način međusobno nekako povezani. Britanija i Indija su zapravo povezane povijesnim, ali isto tako i ekonomskim vezama. Dakle, činjenica da Indija želi dodatno osnažiti svoje odnose sa Britanijom je nešto što se samo po sebi razumije. Naravno da to želimo. Mislim da je to jasna i logična stvar. Nisam ovdje kako bi govorio o Indiji u Ujedinjenoj kraljevini. Mislim da je to nešto što je samo po sebi razumljivo. Što se tiče onih koji su postavili pitanje vezano uz Europsku uniju nakon Brexita, dozvolite samo da kažem svoje mišljenje. Jučer sam e, dao čitav niz e, intervjua vezano uz tu temu. Brexit i način na koji se Europska unija želi ustrojiti je vaše suvereno pitanje i ja to poštujem. Želim reći samo jednu stvar. Svi znamo da su agregati e, veći, e, to je činjenica, no moram vam reći jednu stvar. Europska unija od 27 članica je ogroman partner za nas. Najveći trgovinski partner i najveći e, partner vezano uz izvoz. Evo čisto da vam dam nekoliko brojki. Vaši kolege iz Ujedinjenog kraljevine mogu to shvatiti kako žele. oko 18 milijardi vanjsko-trgovinske e, razmjene e, Indije otpada na Ujedinjenu kraljevinu, 13 milijardi. Njemačka je uvijek bila broj jedan, kao i Belgija, što se tiče ostalih trgovinskih partnera, a u prošlim godinama, dakle zemlje članice Europske unije i Europska unija u cjelini. Ove godine je prvo mjesto preuzela Ujedinjena kraljevina. Mi vidimo velike prilike u interakciji sa Ujedinjenom kraljevinom, moramo samo riješiti pitanje poput migracije i tako dalje, ali što se tiče e, same e, Europske unije od 27 članica, već sama veličina e, tehnološke razmjene i slično, sasvim jasno ukazuju na to da će to ostati i dalje ostati jedan od naših najvažnijih trgovinskih partnera. Što se tiče vanjskih izravnih ulaganja, oko 300 milijardi dolara oko 80 milijardi došlo je iz Europske unije. Iako je Britanija zapravo imala najveći udio, to nije bilo više od 25%. Ista je stvar i s uslugama. Dakle, ono što moram reći je sljedeće, što se tiče Indije, odnosi s Europskom unijom su bili važni, bit će i dalje važni. Mi želimo da vi budete gospodarstvo koje raste, zato što i e, vaš rast predstavlja jedan od naših interesa. Dakle, nadam se da sam općenito govoreći odgovorio na vaše pitanje. Ako želite da podrobno o tome razgovaramo, ja ću vrlo rado pristati. Što se tiče pitanja ljudskih prava, 1946. ono ili 1948. kada je potpisana um, univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Indija je bila jedna od članica odbora koji je radio na pripremi teksta. ono što ste istaknuli ideali koje ste naglasili su isti koje i mi zastupamo. Dozvolite da vam e, kažem da su to sasvim sigurno područja našeg zajedničkog interesa, kako za vas, tako za nas, tako i za cijeli svijet. Tada smo imali sedam e, krugova razgovora. Siguran sam da će se razgovori E, nastaviti i dalje. Europska unija želi promijeniti neke od formata u kojima se odvijaju razgovori, na tome ćemo raditi i to je sigurno nešto o čemu ćete razgovarati sa svojim posebnim izvjestiteljem. ona nas je okupio i e, ljudi zapravo imaju snažni osjećaj da sudjeluju kada ih zapravo okupite na jednom mjestu. E, ono što ste vi istaknuli bitno je i nama. Gospođo, postavili ste mi pitanja o Sri Lanki i i procesu iz Žineve. Ne želim previše e, razgovarati o prošlosti, međutim kada je sve to krenulo, Indija je bila jedna od zemalja koja je tvrdila da moramo dobiti nekakav dobar zaključak ove priče. Mnogo je vremena prošlo, treba provesti evaluaciju, to trebaju učiniti stručnjaci i mislim da se moramo zapravo staviti za isti stol i da trebamo vidjeti što je u interesu naroda Sri Lanke. Evo, nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja vezano uz više polaritetna pitanja. Dva vaša uvažena članova člana istaknula su pitanja vezana uz klimatske promjene i zaštitu okoliša. Ne želim previše na tome eh, inzistirati, ali Činjenica jest, e, hvala lijepo gospodine Baširi što ste to istaknuli, da zastupate i stajalište um, Ujedinjene kraljevine. Ja sam siguran da nam vi želite dobro, ali vrlo rado ću s vama i podijeliti naša mišljenja. Kašmir je integralni sastavni dio Indije. Vi imate pravo na svoje mišljenje, Kašmir je sastavni dio Indije, ima redovite izbore. Tamo je vodeća politička stranka jedna od onih koje se smatraju najuključivijima u povijesti e, te regije. Vladavina prava, Indijski vrhovni sud, Vrhovni sud Kašmira funkcioniraju pravna pitanja rješavaju se odlučno. S obzirom na to da ste vi iznijeli te komentare, ja vam predlažem, recite ljudima u vašoj zemlji da prestanu biti epicentrom globalnog terorizma i da prestanu izvoziti terorizam u druge zemlje. Mi smo vrlo teško postigli mirnu situaciju. Naš premijer, kada je bio u službenom posjetu, je zatražio da E, svi e, zauzmu takav stav. E, došao je među ostalim i premijer Pakistana i kada smo razgovarali o toj temi, kada se razgovaralo o toj temi i u tom službenom posjetu naš premijer je otišao i Lahore na vjenčanje u kraljevskoj obitelji, ponovljeni su stavovi da ne želimo izvoz terorizma. Spomenuli ste to da europski veleposlanik ne ide u Kašmir, u dio koji je okupiran e, od strane Pakistana. E, ne znam ništa o tome, ali drago mi je da ne ide na okupirana područja. Hvala. Hvala. E, nismo očekivali da će to biti tema jutrošnjeg razgovora. Kao i mnogi političari, i mene se zamolilo da ne koristim engleski pojam cherry picking, drugim riječima biranje po volji. Mi na njemačkom kažemo razinen pikin, što znači da ne biramo višnje ili trešnje kao na engleskom, već grožđice. Hvala. Želim pohvaliti ulogu veleposlanika koji je jedan od glavnih pokretača dobrih odnosa između Europske unije i Indije koji su zaista na jednom dobrom putu okrenutom prema budućnosti, što je stav koji smo u jednom trenutku izgubili. I dobro je vidjeti što s jedne i druge strane postoje ljudi koji su spremni poticati stvari u pozitivnom smjeru. Gospodin Preda postavio je pitanje smatramo li da Indija ima dinamičnu vanjsku politiku. To je više pitanje za veleposlanika. Ono što mi možemo reći je da kada se radi o nama, odgovor na to pitanje je pozitivan. Kada se radi o susjedima i partnerima u Aziji, naš je dojam da je tome zaista tako. A što se tiče svih drugih komentara vezanih uz konkretne odnose sa konkretnim susjedima, ja u to ne bih ulazio. No, u svakom slučaju namjera je voditi aktivnu, a ne pasivnu vanjsku politiku. Što se tiče pitanja vezanih uz Kašmir, dozvolite da podsjetim da je za Europsku uniju od ključne važnosti da se jamči sigurnost ljudi u Kašmiru, što znači održavanje mira, vladavine prava. To je stajalište Europske unije koje već dugo imamo, pri kojem ostajemo i zaista podržavamo proces pomirbe između Indije i Pakistana vezano uz Kašmir. Također potičemo dijalog i pozivamo i sam kašmirski narod da se maksimalno uključi u taj proces. To je stajalište koje smo imali i koje ne mijenjamo. U prošlosti e, smo pokušali ostvariti određene kontakte i e, s kolegama u New Deliju i u Slamabadu, neću sada ulaziti u detalje, određene kontakte će se možda ponovno uspostavljati ja sam tu da pružim pomoć koja je potrebna. Mi pratimo situaciju, u kontaktu smo sa e, objema vlastima, ali ne želimo preuzeti ulogu aktivnog posrednika budući da se to od nas ne traži. Jasno je da su odnosi Indije i Pakistana od ključne važnosti za e, postizanje jednog konstruktivnog odnosa i za postizanje stabilnosti u regiji i kao netko tko želi olakšati e, integraciju područja, mi snažno podržavamo taj konstruktivni odnos. Što se tiče onoga što je rekla gospođa Nogbüller, da, podržavamo eh, nastojanja da se izbjegne svaki oblik diskriminacije i to je jedno od ključnih pitanja. Gospođa Gill je postavila pitanje vezano uz događaje koji su pred nama. Da, nadam se da ćemo surađivati s veleposlanikom vezano uz moguću posjetu visoke predstavnice Indiji prije održavanja sastanka na vrhu kako bi imala dobra politička saznanja tijekom pripremne faze ključna pitanja nisu povezana samo sa daljnim produbljivanjem naših bilateralnih odnosa, već isto tako i suradnje s Indijom kao strateškim partnerstvom, dakle partnerom Europske unije e, s kojom dijelimo interese vezano uz situaciju na Bliskom istoku, Afganistanu, sigurnosti u Africi i slično. Niz je pitanja gdje želimo produbiti našu suradnju, kao što sam imao prilike istaknuti već i ranije. I naravno, želimo proširiti našu bilateralnu suradnju e, kako bismo uključili pitanja koja su relevantna za sigurnost s obzirom na nove prijetnje koje se javljaju. Trenutačno procjenjujemo napredak provedbe onoga što smo e, odlučili provesti e, nakon prošlog sastanka na vrhu. Ne bih sada ulazio u definiciju prioriteta za sljedeći sastanak na vrhu, zato što će tek ishod procjene pokazati na što moramo staviti veći naglasak. Međutim, sasvim je jasno da su trgovinsko-investicijska pitanja u samoj srži, da na tome trebamo raditi više, a da vanjska politika i suradnja trebaju biti komplementarne onome što smo tradicionalno činili, a to je jačanje modernizacije u različitim sektorima, jačanje preobrazbe različitih sektora. I zaključno, želim potvrditi ono što je već rečeno, da trebamo dijalog na visokoj razini vezano uz pitanje ljudskih prava. U nekoliko navrata smo već to tražili. Ja sam prilično uvjeren da ćemo doći do tog pitanja tijekom ove godine i veselimo se izvješću gospodina Prede koje će, nadamo se, dati svoj doprinos e, e, u izravnom u radu na ovom pitanju, dakle i izravni kontakt sa izvjestiteljem. Hvala, zahvaljujem e, našim gostima koji su e, nam se pridružili tijekom ovog dijela. Mislim da će 2017. godina biti važna prekretnica u odnosu između Indije i Europske unije. E, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Molim gospodina Kuza, potpredsjednika, da predsjeda sljedećim dijelom današnjeg sastanka. Sljedeća točka dnevnog reda e, će biti in kamera razmjena gledišta s novoimenovanim voditeljem izaslanstva Europske unije za Egipat, gospodinom Ivanom Surkosom. Budući da se sastanak odvija in kamera, svi znaju tko smije ostati, tko ne smije, a molim sada gospodina Kuzoa da da sastankom.